Dobri odnosi sa Palestinom za nas u Europskoj uniji su od velikog značaja. Europska unija je najvažniji partner Palestine u financijskom, gospodarskom i humanitarnom e, radu i suradnji. E, podrška Palestini za nas je moralna zadaća Dragi gospodine Abas, vi ste svoj život posvetili svom radu i borbi za slobodu i priznanje Palestine. Bili ste jedan od arhitekata e, mirovne konferencije u Madridu i sporazuma iz Osla koji je i do dan danas jedan od najznačajnijih koraka u ovom mirovnom procesu. E, danas ćemo nakon što smo juče e, saslušali govor predsjednika Izraela Revelina e, koji se izrazio za e, suradnju na Pilastinom sa ciljem očuvanja mira, e, postizanja mira. Danas Pozdravljamo vas, a nazočna je i visoka predstavnica Europske eh, unije za vanjsku politiku, gospođa Mogherini. Gospođa Mogherini, i vama izražavam srdačnu prodošlicu. Europski parlament je u rujnu 2015. se izrazio za rješenje dvije države eh, na temelju granica 1967. uz priznanje obje države. U tom rješenju dviju država eh, je, predviđena je država Izrael koja živi u sigurnosti, kao što sam i jučer rekao, i neovisna demokratska e, e, država Palestina i to želim i danas naglasiti koja živi u miru i sigurnosti e, dakle dvije države koje žive jedna uz drugu u miru i sigurnosti E, naravno, za to je neophodno postići e, završetak nasilja, dakle bez mržnje, bez terorizma. Europski parlament osuđuje, i to ne po prvi put, e, daljnju gradnju izraelskih nasilja, a jednako tako i raketiranje izraelskog teritorija od strane militantnih skupina. E, dakle neophodno je postići i pozvali smo i palestince da se međusobno e, izmire. Dakle, upravo to pomirenje i sposobnost e, da se oprosti e, kako unutar palestinaca, međusobno tako i između palestinaca i izraelaca, to je elementarni dio mirovnog procesa za koji se sigurno za još jednom u ime svih kolegica i kolega iz Europskog parlamenta želim e, dobrodošlicu i dajem vam riječ. Izvolite gospodine predsjedniče. u ime Boga milosrdnoga predsjedniče Europskog parlamenta gospodine Šulc dame i gospodo zastupnici dopustite mi najprije da vam zahvalim na ovom pozivu da uzmem riječ pred ovim uvaženim domom Dopustite da izrazim naše puno divljenje demokratskom modelu koji ste izgradili u okviru čitave raznovrsnosti sustava vladanja, jezika i kultura. Ovo je zrcalo koje odražava veliku civilizaciju, divnu kulturu i ljudska načela koje koja predstavljaju vaši europski narodi. Dopustite da izrazim najdublje poštovanje i zahvalnost za vaše stavove za uspostavu mira i očuvanje mira u mojoj zemlji Palestini. Sa zadovoljstvom vam prenosim pozdrave mog naroda, mog naroda koji gleda prema vašem parlamentu, i tim pogledom također gleda na sve vaš, cjelokupni vaš rad kao našu podršku i pomoć da povratimo svoja prava i slobode i želimo vam zahvaliti u svim vidovima pomoći koje nam pružate i to nam omogućuje da razvijamo naše gospodarstvo i stvaramo institucije naše buduće države. Na taj način naš narod će moći uspostaviti temelje jednog odgovornog demokratskog režima koji će biti u mogućnosti ispoštovati međunarodne kriterije napose uspostavu vladavine prava i poštivanje ljudskih prava. Želim također ovom prigodom odati počast e, glasu vašeg parlamenta i preporukama koje je vaš parlament dao, uputio državama članicama Europske unije kako, s ciljem da se prizna država Palestina i želim zahvaliti također i svim nacionalnim parlamentima koji su također preporučili svojim vladama da prizna priznaju državu Palestinu. Želim vam reći da kada se vjeruje u rješenje koje predstavlja dvije države, onda treba priznati te dvije države, a ne samo jednu od dvije države. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, stotinu godina je proteklo od obećanja iz Balfura 1917. 68 godina proteklo je od nagbe, od katastrofe koju smo proživjeli kada su 1948. godine izraelske snage počinile pokolje, strahovite pokolje, koji su za posljedicu imali razmještanje stotina tisuća naših sugrađana koji su u miru živjeli. To ih je pretvorilo u izbjeglice. Više od 485 sela jednostavno je zbrisano s lica zemlje. To su bila sela u kojima je naš narod mirno živio tisućama godina. 1967. godine, dame i gospodo, Izrael je okupirao istočni Jerusalim. i zapadnu obalu te gazu. Došlo je do novog vala razmještanja tisuća. Danas naš narod u zapadnoj obali i gazi i dalje trpi okupaciju. Najmanje što možemo reći kada promatramo palestinske teritorije Palestina kao domovina i narod e, jest e, narod koji ima povijest i geopolitički entitet. Taj narod je pretrpio masakre od povijesnog e, značaja i bez presedana u 20. stoljeću. To je okupacija koja i dalje traje, iako smo prešli u drugo stoljeće. Mi smo sada u 21. stoljeću, a to sve pred očima i uznanje međunarodne zajednice i njenog velikog utjecaja. Dame i gospodo, mi smo proživjeli crne etape tijekom naše povijesti i još uvijek smo u takvom razdoblju. Naš narod u Palestini trpi okupaciju i opresivno ponašanje uz proizvoljno na uhićenja, uz e, eh, mrs, eh, uz rasizam puno mržnje. Naš narod koji živi u dijaspori, u izbjeglištvu, živi u bijedi i prekarnosti. No, mi smo odlučili pružiti otpor i ostati na našoj zemlji. Odlučili smo nastaviti ulagati svoj napor kako bismo stali u kraj izraelskoj okupaciji, diplomatskim, političkim i pacifičkim radom. Mi smo u tome uspjeli na međunarodnoj razini. Međutim, ne napredujemo u odnosima s Izraelom. Činili smo sve što je bilo u našoj moći kako bismo proveli potpisane sporazume i kako bismo ispoštovali svoj dio preuzetih obveza i tražili smo da i oni poštuju svoje, no Izrael to odbija učiniti čak ne poštuju ni svoje vlastite obveze i oni i dalje opresivno ih postupaju u svim sektorima i provode svoje hegemonije. hegemoniju. Izraelci nastoje promijeniti stvarnost u gradu Izraelu. Pokušavaju promijeniti njegov povijesni identitet. Ugrožavaju kršćanske i muslimanske bogomolje Izrael nastavlja s okupacijom njihove kolonije, odnosno nas, naseljavanjem i dalje uništavaju naše kuće i institucije i dalje uhićuju tisuće palestinaca. Danas u Izraelu se proživljavaju jako velika nasilja. Svakodnevno viđamo sve više ekstremizma. Vidjeli smo što su činili izraelski koloni koji su zapalili jednu kuću u kojoj je živjela obitelj Awabša, mladić Aburtaib je stradao tijekom toga atentata. Svakog dana doživljavamo mm, ubojstva koja ni na koji način nisu pravno opravdana, utemeljena i takav stav je doveo do situacije u kojoj čak i neki Izraelci kritikuju vlastitu vladu. Evo, na primjer, Herzog, šef oporbe ili Jalon, ministar vojske u ostavci, pa čak i Ehud Barak, koji je bio ranije predsjednik vlade, te podpredsjednik eh, glavnog stožera a da ne govorimo o novinarima koji svi tvrde da je Izrael zauzeo fašistički, rasistički stav. Ja citiram što su oni sami rekli. Predsjedniče, dame i gospodo, rezolucija Ujedinjih naroda 181. o planu podjele podijelila je povijesni teritorij Palestine na dvije države i tu je bilo tu se radilo o više manje pravednoj podjeli. No, u međuvremenu Izrael je snagom oružja okupirao 87% teritorija, 78, pardon, posto teritorija Palestine to je napravljeno 1948. No, ni to im nije bilo dostatno, okupirali su i ostatak 1967. Neki danas spominju tu rezoluciju. I kažu da je ne treba u potpunosti uzimati u obzir već samo neke njene stavke. A ja zahtijevam da se ona provede u cijelosti. Usprkos međunarodnim rezolucijama i napor ulaže međunarodna zajednica kako bi se došlo do rješenja e, dviju država. Usprkos tome svemu naša država nije neovisna, usprkos činjenici što smo postali država članica Ujedinjenih naroda još od 2012. godine. Naša država članicom je više međunarodnih organizacija i ratificirali smo čitav niz međunarodnih instrumenata, priznani smo od, priznati smo od strane 138 drugih država. No, usprko svemu tome, a kako bismo napredovali u ostvarenju mira i našoj želji da stanemo u kraj nizu godina borbe i patnje pristali smo na stvaranje, na uvjete stvaranja države Palestine na manje od četvrtine prostora koji je predstavljala Palestina povijesno. Dakle, zadovoljili smo se za 22% našeg povijesnog teritorija iz, dakle, na granicama od 1967. I usprko toj velikoj žrtvi, a nakon konferencije iz Madrida i sporazuma iz Osloa i dalje ne možemo ostvariti napredak, već se vrtimo u krugu. Mi pregovaramo radi pregovora. Jednostavno, bez ikakvih rezultata. A to nam nameće Izrael koji nastoji dobiti na vremenu kako bi promijenio stvarnost na terenu i time odstranio mogućnost rješenja dviju država. Danas Izrael nastavlja s kolonizacijom, s naseljavanjem i dalje nas otuđuje i gradi rasistički zid. Čitav niz rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda traži od Izraela da prestane sa naseljavanjem, traži se od Izraela da prestane i ukine naseljavanje. Usprkos tome svemu Izrael nastavlja sa svojim projektima. I mi zahtjevamo od Izraela da jednostavno zamrzne naseljavanje kako bi se moglo započeti s pregovorima, a Izrael čak ne pristaje ni na to zamrzavanje naseljavanja. Moramo također reći i to da je Izrael tijekom zadnjih šest godina pokrenuo ni manje ni više nego tri rata na Gazi. Ubili su tisuće ljudi. Ubili su desetke tisuća palestinskih obitelji, deseci, stotine obitelji nestalo je sa popisa stanovništva i koje su nestale zauvijek zbog ratova koje su pokrenuli protiv palestinskog stanovništva. Izrael je uništio ljude, kuće, postrojenja, tvornice i od početka okupacije mogu vam reći da je milijun palestinaca prošao kroz izraelske zatvore. Danas još uvijek ima 7000 ratnih zatvorenika u Izraelu. I mi tražimo suočeni s ovakvom gorkom stvarnošću. Pitam se, dame i gospodo, nije li krajnje vrijeme stati u kraj izraelskoj okupaciji Palestine? Zašto međunarodno pravo nije primijenjeno? ولماذا لا تطبق القوانين والقرارات على Zašto se međunarodno pravo ne primjenjuje u slučaju Izraela? Kada jedna država izvrši agresiju protiv druge, onda se cijeli svijet jednoglasno ustane kako bi kaznio agresora, osim kada se radi o Izraelu. Izrael nas može napadati nekažnjeno. Zašto rezolucije Ujedinjenih naroda ostaju mrtvo slovo na papiru kada se radi o Palestini i ljudskim pravima palestinaca? Dokad će Izrael moći uživati u toj nekažnjivosti i dokad će odbijati uspostavu mira? Kada će se priznati neviđena patnja koju proživljava palestinski narod. Dame i gospodo, naš narod želi živjeti u slobodi, dostojanstveno, na svom teritoriju, kao i svi drugi narodi diljem svijeta. Naš narod neće pristati na nastavak okupacije i naseljavanja. I to koje god bile žrtve na koje budemo morali pristati. Iz tog razloga tražim od vas da nam pomognete. Vi ste naši prijatelji, pomozite nam da odstranimo sve što motivira tu frustraciju, taj očaj koji proživljava naš narod, kako bismo mogli stati u kraj najdužoj okupaciji u suvremenoj povijesti. Ne postoji ni jedna tako duga okupacija. Pomozite nam, pomozite nam da stanemo u kraj toj okupaciji. Pa ima li smisla da naš palestinski narod koji je jedan od najstarijih naroda u toj regiji u cijelom svijetu, mi imamo jednu od najstarijih kultura, pa zar ima smisla da taj narod ostane uskraćen od vlastite države? Nije li došao trenutak da i naš narod mogne živjeti u slobodi bez checkpointa, bez kontrola, bez zidova koje bez kontrola koje Izrael može postaviti proizvoljno gdje hoće i kad hoće. Dame i gospodo, da, Izrael je preobrazio našu zemlju u zatvor pod vedrim nebom za nas i našu zemlju. Dame i gospodo, pred ovim visokim skupom želim ponoviti da mi ne želimo nikoga zbrisati iz geopolitičke karte, kao što to neki tvrde da govorimo. Nitko ne može uništiti onog drugog. Mi ne želimo uništiti nikoga, ali opet želimo postojati i isto tako nećemo dopustiti da netko pokuša zbrisati naše postojanje s lica zemlje i otuđiti naša prava. Stalna negacija naših prava koristi samo ekstremistima. To stvara ekstremizam i nasilje i nasilnicima i ekstremistima pruža izgovore. Iz tog razloga vas molim da ne dopustite da ti ekstremizmi koriste naša zalaganja. Trebalo bi da svi ekstremisti prestanu bivati ekstremistima i postanu uzori pravde, jednakosti i mira. Dame i gospodo, obraćamo se vama, Europskom parlamentu, ali isto tako i europskim institucijama i tražimo od sviju vas da nastavite ulagati svoj trud politički i diplomatski kako bismo mogli ostvariti pravedno rješenje u našoj regiji i to na temelju rješenja dviju država u granicama iz 67. kao što je to rekao predsjednik i uz poštivanje međunarodnih rezolucija. Izrael i Palestina ispreplili su jake veze s Europskom unijom i imamo sporazume o udruživanju i jedna i druga. i Izrael i Palestina su članice Unije za sredozemlje i time je Europska unija jedan od ključnih aktera suradnje i to ide u korist svih dionika ovog postupka. Dame i gospodo, želim savršeno otvoreno s vama razgovarati. Ja tako postupam u svom dijalogu uvijek. Možda ću na taj način i odgovoriti na neka pitanja koja imate vjerojatno. Mi smo za rješenje dviju koje podrazumijeva dvije države. Želimo stvoriti državu Palestinu na cijelom teritoriju zapadne obale u okviru granica od 4. lipnja 1967 i želimo da glavni grad bude istočni Jeruzalem, koji je tada okupiran. Mi nismo protiv određenih razmjena teritorija pod uvjetom da se tu radi o razmjeni jednakih vrijednosti i u određenim granicama. Nužno je riješiti problem izbjeglica i to na temelju rezolucije 194 a na temelju arapske mirovne inicijative gdje je traženo pravedno rješenje koje će biti međusobno ispregovarano. Inicijativa arapskog mira je dio plana iz rezolucije 1515. Vijeća sigurnosti jednog naroda. Želim vam reći također da je PLO priznao Izrael, državu Izrael 1993. Mi smo željeli očuvati mir za sve i tada smo pristali da treća strana postoji na našim granicama između naših granica i granica države Izraela. Dogovorili smo se o mjerama za regionalnu sigurnost, no u potpunosti odbacujemo privremena rješenja jer oni predstavljaju samo gubitak vremena i ne pristajemo na formiranje palestinske granice koja, e, palestinske države koja bi imala privremene granice. Mi želimo da inicijativa, mirovna arapska inicijativa koja je usvojena u Beirutu 2002. godine, želimo da ju se provodi bez ikakvih izmjena, bez ikakvih amandmana. Izraelci često spominju problem poticaja. Pa treba reći da izraelski poticaji nikako ne prestaju naseljavanje i dalje aktivno i kako bi se prestalo sa svim tim poticajima od strane ekstremista, mi želimo da tročlana komisija SAD Izrael i Palestina bude ponovno pokrenuta. Ona je 98. Je pokrenuta u White Riveru upravo kako bi se riješili svi problemi koji su povezani uz djelovanje, agresivno djelovanje jednih i drugih, a tu su Eh, Sjedinje američke države preuzele ulogu arbitra, arbitraže. Mi želimo da se ponovno formira ta komisija uz Europsku uniju kao četvrti, četvrtog člana. Tu se jasno kaže da smo protiv svih vidova poticanja na nasilje, protiv poticanja na ekstremno djelovanje i željeli bismo imati nekoga ko bi mogao arbitrirati i utvrditi tko potiče takva djelovanja. No, pustiti i dalje samo da se govori da su palestinci ti koji potiču nekoga na nasilje, mi se s tim ne slažemo. I Izraelci potiču nasilje i trebamo jednostavno imati nekoga tko bi igrao ulogu arbitra ta tročlana komisija ili četveročlana, zašto ne, bi mogla ponovno biti pokrenuta. Želim također reći da i neki rabini u Izraelu su jasno zatražili od svoje vlade da zatruje vode kako bi se tako ubijalo palestince. Pa zar to nije poticaj na nasilje poticaj na počinjenje zločina, genocid. Mi smo, dame i gospodo, protiv poticaja na činjenje nasilnih dijela. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, želim reći da ako se stane u kraj naseljavanju i kolonizaciji, ako se izraz palestinska država može napraviti da bude suvremena, onda bi to bio pozitivan čin. Mi bismo mogli biti kvalitetan dodatni član u organizaciji oaze mira koju svi priželjkujemo. Mogli bismo postati akter dužan poštovanja, akter dakle, država Palestina sa Jerusalimom eh, istočnim Jeruzalemom e, koji bi poštovao sve kod nas bi bili bile sve, sva tri velika monoteizma i judaizam i kršćanstvo i islam i mi se zalažemo za to da se u Jeruzalemu i svugdje sve e, religije, sve tri religije otvoreno propovijedaju, a Jerusalim treba ostati otvoren grad. I na taj način naša bi država mogla biti odgovorna za upravljanje vlastnim poslovima, za svoj razvoj, za svoje prirodne resurse. Kada povratimo 60% svog teritorija, tada bismo mogli koristiti svoje ljudske resurse u tim područjima koje se, koje se smatra i naziva zonom C. Od sporazuma iz oslova 60% našeg teritorija na, tom na 60% našeg teritorija ne možemo apsolutno ništa napraviti, ne možemo eh, se baviti niti industrijskim aktivnostima, niti poljoprivredom. Taj, to područje je pod kategorizacijom područja C, koje je pod okupacijom izraelske vojske i izraelska vojska i Izrael tu rade na projektima koji su potpunosti bespravni. Od 1993. kada da smo mogli povratiti te teritorije, mogli smo napraviti u poljoprivredi, industriji, turizmu čuda. I pitam se zašto je Izraelcima toliko stalo do tog prostora. Mogli bismo dakle razvijati projekte u poljoprivredi, industriji, mogli bismo zaposliti desetke tisuća mladih mogli bismo eksploatirati svoje prirodne resurse, naftu, plin. Mogli bismo razvijati čistu energiju, električnu energiju. Imamo jako važne, e, važno područje kao što je Jordansko more, Mrtvo more, možemo raditi na razvoju turističkih projekata, na vjerskom turizmu, u Betlehemu ili istočnom Jeruzalemu. Ako nam date državu, neće nam trebati nikakva pomoć. Mi raspolažemo adutima, adutima prave države. Uzred budi rečeno, treba reći da nam je pomogla Europska unija i druge prijateljske države. Vi ste nam pomogli da stvorimo embrion te države. Mi ćemo nastaviti ulagati napor u izgradnji Palestine, jer pravo na samoodređenje palestinskog naroda ne ovisi ni na koji način o pregovorima s Izraelom. Pravo na samoodređenje nije počinjeno bilo kakvim pregovorima, to je prirodno pravo. Nama je potrebna vaša pomoć. Imamo desetke obrazovnih institucija, sveučilišta, koji su jako visokog nivoa. I to nam upravo omogućuje da poboljšamo indekse glede obrazovanja i opismenjavanja. Tu su također i istraživački centri, mješovita tijela. Mi smo naime slobodno društvo u kojem je žena jednaka muškarcu raspolaže istim pravima i istim obvezama. Dame i gospodo, gospodine predsjedniče, 3. lipnja održan je sastanak ministara Izu na temelju francuske inicijative. Tu je sudjelovalo 28 država i tri međunarodne organizacije. Mi smo zahvalni na tom plemenitom i časnom naporu i bilo bi poželjno da taj prvi napor poluči stvaranje međunarodne konferencije o miru i o i na temelju zaključaka e, Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i mirovne arapske inicijative koja je usvojena na sastanku na vrhu u Bejrutu 2002. godine i to na temelju plana puta i drugih sporazuma koji su potpisani. Trebalo bi, ako bi takva konferencija bila održana, da se nametne jasne uvjete. Pregovori ne mogu beskonačno nastaviti. Pregovaranje jest jako važno, no provedba i primjena sporazuma mora imati određene rokove. Bilo bi dobro također da se stvori mehanizam za praćenje provedbe tih sporazuma, poput onoga što se radilo u slučaju Irana. Dakle, skupina 5 plus 1 u slučaju Irana omogućila je upravo da se riješe problemi. Bilo bi dobro imati mehanizam 7 plus 2 ili 9 plus 7, mehanizam kakav god, ali način da se prate rezultati te konferencije koju evo ovom prigodom zazivam. Europsko vijeće u, usvojilo jednu komunikaciju na temelju ovog sastanka 3. lipnja u Parizu i želim vam reći da mi i Arapska braća podržavamo taj e, napor koji je uložila Francuska. Predsjednik Francuske republike, gospodin François Hollande, rekao mi prije nekoliko dana da je Francuska riješena nastaviti sa svojim trudom kako bi ta međunarodna konferencija mogla biti održana do kraja tekuće godine. Govorio je o potrebi da se započne sa pripremnim radom kako bi se zajamčilo uspjeh te konferencije. Radna skupina i šerpe trebaju započeti s radom. Želim vam reći da mi, palestinci i Arapi, smo uz vas u borbi protiv terorizma i ekstremizma. Mi smo u istom rovu, na istoj strani. Ono što se dešava na Bliskom istoku desilo se i u Europi, u Parizu, u Sjednjim američkim državama, u Briselu. Mi smo protiv terorizma kakav god bio vid terorizma i tko god bio počinitelj terorističkih dijela. Mi smo protiv terorizma. ولكن وحتى يتحقق هذا الانهاء للارهاب لا من انهاء no ako želimo savladati terorizam moramo stati isto u kraj izraelskoj okupaciji i stvoriti palestinsku državu po, poštujući granice iz 67. i e, Jeruzalem, istočni Jeruzalem e, kao glavni grad i tu trebamo imati dvije države koje će zajedno funkcionirati jedna pored druge. Bez toga terorizam neće biti savladan i dalje će teroristi dobivati oružje, imati izlike i dalje će govoriti da ubijaju ime religije i Jeruzalema. No, jednom kada se stane u kraj okupaciji, onda će njihovi izgovori, onda će ostati bez izgovora i terorizam će biti poražen i ekstremizam isto tako. Više neće biti terorizma niti na Bliskom istoku, niti dru... bilo gdje drugdje na svijetu. Početak rješenja problema terorizma počinje u Palestini. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, nepostojanje palestinske države izazvat će nastavak sukoba. A to će ići samo u interes ekstremista, nasilnika, terorista. Brojne države u našoj regiji drugdje su patile, propatile zbog toga. To je terorizam koji je generirao čitave nizove izbjeglica koji dolaze u Europu. Među tim izbjeglicama ima i palestinaca koji također bježe od postojeće situacije i mi od vas tražimo da prema njima postupate kao i prema drugim izbjeglicama, izbjeglicama koji su pobjegli od ratnih sukoba, masakra i terorizma, terorizma koji u potpunosti osuđujemo. إذا سبب الإرهاب هو اللاجئون سبب الإرهاب مزي... نتيجة الإرهاب هو مج... مزيد من اللاجئين ولكن Terorizam izaziva pokretanje čitavih valova izbjeglica, no među tim izbjeglicama ima i palestinskih izbjeglica i mi nismo dionici unutarnjih sukoba u regiji, ali kada dođe do tih sukoba, onda mi plaćamo posljedice i primorani smo bježati. Kada se dođe u prihvatni centar, onda nemamo prava na ono na što imaju drugi izbjeglice. A ja sad ovdje pitam zašto? Zašto je tome tako? Molim vas, tražim da promijenite svoje stavove. Palestinske izbjeglice su poput drugih izbjeglica i njima je potrebna samilost i pomoć. Kada spominjemo internu situaciju u Palestini, želim vam reći da nastojimo ujediniti našu zemlju, naše teritorije, želimo e, ukloniti blokadu gaze, želimo stati na internoj e, podjeli e, palestinaca tako što ćemo napraviti vladu nacionalnog jedinstva koja će ispoštovati politiku PLO-a i međunarodno i regionalno preuzete obveze ako želimo stvoriti palestinsku vladu koja će uključiti sve strane, dakle formirati vladu nacionalnog jedinstva, takva vlada sa svim svojim članovima, dionicima mora ispoštovati preuzete obveze. Ne može jedan dio vlade reći da ne želi ispoštovati jednu od obveza koje je preuzela Palestina. Mi smo spremni formirati takvu vladu nacionalnog jedinstva, nakon čega ćemo moći organizirati izbore, parlamentarne izbore i onda predsjedničke izbore, kako bismo stali u kraj trenutnoj podijeljenosti. I koristimo ovu prigodu da zahvalim Europskoj uniji svim državama članicama na svemu što su pružili kako bi se ponovno izgradilo ono što je izraelska okupacija uništila u Gazi. Ne smijemo zaboraviti da su tri rata vođena protiv Gaze sa što je izazvalo tisuća mrtvih, više od tisuća ranjenih i stotine tisuća uništenih kuća. Vi ste nam pomogli to ponovno izgraditi i mi smo vam na tome zahvalni. predsjedniče. Molim vas da mi dopustite da se s ovog mjesta obratim izraelskom narodu, izraelskoj vladi i političkim stranama. Ja odavde želim reći da je naša ruka pružena kako bismo uspostavili mir. Mi imamo političku volju da to napravimo. I pitam, imate li i vi istu volju? i da li ste spremni revidirati svoje stavove i priznati nepravdu od povijesnog značaja koju je vaša država nametnula našoj zemlji. Vi imate svoju povijest i mi imamo svoju. Naše postojanje na tom teritoriju je trajna od samog početka povijesti pa sve do danas. I mi imamo konstantna prava na naše teritorije i na sveta muslimanska i kršćanska mjesta. Mir i pomirenje idu tako što će se priznati naša prava i pružiti. Nije ni u čijem interesu da političku borbu pretvori u vjersku, vjerski sukob. To bi bilo jako opasno. Ovaj konflikt ne smije se pretvoriti u religijski sukob. Religija treba biti odstranjena iz ovog sukoba. Ovdje se radi o političkom sukobu i rješenje mora biti političke prirode posezati za religijom predstavlja pravu opasnost, pravu prijetnju koja se nadila nad svima nama. Mir je u interesu u nas. I nadam se da ćete vi, Izraelci, naši susjedi, jednako vjerovati u nju, odnosno da jednako vjerujete u mir izgradimo mir koji će biti daleko od hegemonije, kolonizacije, naseljavanja, daleko udaljen od agresivnosti. Mir i suživot na temelju pravednosti, prava, poštovanja, digniteta svih na jednakoj nozi. Taj mir je pravo jamstvo za sigurnost i stabilnost i budućnost punu nade za vaše buduće generacije i naše. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, iskreno vam zahvaljujem na vašem dočeku i računamo na vaš plemeniti trud kako bismo uspostavili mir u našoj regiji. Živjelo prijateljstvo Europe i Palestine i neka palestinska zemlja Terasankta postane oaza mira i sigurnosti za palestinski narod, za njegove susjede i za cijeli svijet. Želim vam reći da danas imamo poseban interes e, za ono što se dešava u Ujedinjenoj kraljevini i blisko pratimo što se tamo dešava. Najljepša hvala još jednom na vašoj pozornosti. Drage kolegice i kolege, e, hvala, srdačno zahvaljujem predsjedniku Abasu, hvala vam na vašim riječima, jučer je izraelski predsjednik završio svoj govor jednim apelom za mir. Vi ste svojim govorom mu se također pridružili. Ja se nadam da ćemo e, nastaviti, odnosno započeti dijalog, a ono što mi možemo učiniti kako bismo vam e, pružili pomoć i podršku, mi ćemo učiniti. Hvala lijepa. Wznawiam posiedzenie. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Proszę o zajmowanie miejsc. Želim pozdraviti dobrodošlicu svima onima koji su sada došli u dvoranu. Preći ćemo sada na glasovanja. Sve vas srdačno pozdravljam. I e, naše goste iz Ukrajine, iz Gojnik e, Gornjeg doma. Hvala vam lijepa.